to doista jedno od najvažnijih pitanja. Hvala. Puno hvala gospođi izvjestiteljici na sažetku. Time je okončana zajednička rasprava, a glasovanje će biti danas. Sada prelazimo na glasovanje.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 Dragi kolege, mislim da možemo početi. Zauzmite molimo, vas svoja mjesta. Vi koji stojite na prolazima. Počinjemo izvješćem gospođe Reda, Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti i mreže nacionalnih koordinacijskih centara. Prije svega glasujemo o amandmanima odbora za konkurentnost. Skupno glasovanje za, protiv, suzdržani, usvojeno. Nadalje, amandman 11 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 tko je za, protiv,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 Prelazimo na 186. E, e, pojedinačno glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Onda i nastavak pada.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 Odbija se. Oprostite. Pojedinično glasanje 187D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 189. Ispričavam se tko je za, protiv suzdržani, usvaja se. 185 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, Provjerit ćemo prvi dio 185. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. Drugi dio tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za provjeru 185, drugi dio. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na amandman 120. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 pojedinačno glasanje, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 182 tko je za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje 182. Le vote Glasovanje zatvoreno. Odbija se pojedinačno glasovanje o prijedlogu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno.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 upaljen je mikrofon ispred vas. Hvala predsjedateljice. Sukladno članku 59. molim eh, zastupnike da to upute natrag eh, u odbor kako bi se započeli međuinstitucijski pregovori. Glasujemo za ovaj prijedlog. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dakle, to vraćamo odboru na međuinstitucijske pregovore. Sada prelazimo na izvješće gospođe De Monte, izmjena uredbe s obzirom na povlačenje Ujedinjene kraljevine iz EU-a, e amandman broj 2, pojedinačno glasanje, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. To je usvojeno u prvom čitanju i to je sada zaključeno. Prelazimo na izvješće Deli, izmjena uredbe e, s obzirom na povlačenje Ujedinjene koraljevine iz Unije. Imamo amandman 25 odbora za turizam. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno i time je zaključeno prvo čitanje E, parlamenta. Sada prelazimo na izvješće Majsner, e, lučki uređaj za prihvat isporuke brodskog otpada. Gospođo Majsner, htjeli ste riječ, izvolite. Izgleda da sada funkcionira mikrofon. Uvaženi kolege, samo sam kratko htjela o čemu se ovdje radi. Dakle, mi glasujemo o tome da uklanjanje morskog otpada, odnosno otpada sa brodova bude poboljšano, jer do sada nije bilo jasno regulirano postoji 100% naknada koja se plaća zajedno sa lučkim naknadima, tako da ne postoje više nikakvi e, troškovni e, poticaj da se nešto baca preko broda u more, dakle to je jako dobar poticaj i e, često se ribolovna plovila susreću sa plastikom na moru i oni bi im zbog toga mogli tražiti odštetu. Dakle, to je dobro za luke i zato se zahvaljujem svima koji su surađivali na ovome izvješću i jako mi je drago što ćemo izgleda postići široku potporu. Puno hvala. To ćemo upravo i vidjeti. Glasujemo o amandmanu 170, odnosno 79, pojedinačno glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Dobro, time zaključujemo prvo čitanje parlamenta. Sada e, se Limović e, produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektronične obrade podataka predviđene Carinskim zakonnikom Unije, pojedinačno glasovanje, mandan 7, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 8, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvajanje u prvom čitanju. Sada prelazimo na, na izvješće gospođe Kaufman, borba protiv prijevara i krivotvorenja bez gotovinskih sredstava plaćanja, 79, pojedinačno glasovanje, izvolite. Glasovanje zatvoreno usvojeno u prvom čitanju. Sada prelazimo na prigovor u skladu s člankom 106 poslovnika najveća dospuštena količina rezidua za nekoliko tvari, uključujući klotijanidin, pojedinačno glasovanje, treba nam kvalificirana većina, dragi kolege. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Gospođo Tyson, ne htjeli ste se javiti za riječ? Yes, now Hvala gospođo predsjedateljice, dragi zastupnici. Primljeno na znanje usvajanje rezolucije u Europskom parlamentu i dopustite mi da osvrdim da je nacrt uredbe komisije u skladu sa postupovnim koracima iz odluke vijeća iz 1999. 468 o komitologiji i o s uredbom 396 iz 2005. godine i da je to stoga u okvirima provedbenih ovlasti komisije e, sukladno ovoj posljednjoj uredbi. Također, stalni odbor je dao pozitivnu ocjenu nacrta zakonodavnog akta i vijeće je već odlučilo da se tome neće protiviti. Žao mi je što je Europski parlament odbacio ovu mjeru koja se temelji na znanstvenoj procjeni Europskog tijela za sigurnost hrane. Takve odluke potkupavaju naš pristup koji se temelji na znanosti i sigurnosti hrane. Hvala vam u ime komisije, gospođo predsjedateljice. Pa- Hvala. Prelazimo sada na glasovanje o prigovoru u skladu s člankom 106, e, genetski modificirani kukuruz 4114, pojedinačno glasovanje, Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Zatim glasujemo o prigovoru u skladu s člankom 106 genetski modificirani kukuruz MON 87411 pojedinačno glasovanje otvoram glasovanje zatvaram glasovanje Prigovor je usvojen. Prelazimo na treći prigovor u skladu s člankom 106. Genetski modificirani kukuruz BT11 MIR 162 1507 GA21. Moram to sve izgovoriti. Pojedinačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojen je prigovor i na kraju prigovor u skladu s člankom 106 aktivne tvari uključujući tijakloprida. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I to smo usvojili. Sada prelazimo na izvješće Kati Piri, izvješće o Turskoj za 2018. godinu. Počinjemo amandmanom 16. Pojedinačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 5. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Žao mi je, nije previše jasno. Možemo provjeriti, molim vas. Amandman 5. Otvaram glasovanje.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 Stavak 12. E, izvornog teksta u dva dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 2 i 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To je manje jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Amandman 6. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst e, stavak 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21, odnosno amandman 17 u četiri dijela. Pojedinačno glasanje za sve dijelove. Prvi dio, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se drugi dio, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se treći dio, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četvrti dio otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 3. Isto tako pojedinačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Žao mi je, ali nisam sigurna, morat ćemo provjeriti. Osam. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Amandman 18 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 21 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Sada glasujemo o izvornom e, tekstu, 21. stavak, e, prvi dio, otvaram glasovanje, pojedinačno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugi dio, pojedinačno glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na amandman 1 u dva dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, odbija se drugi dio tko je za, drugi dio pada, ispričavam se. Četvrti dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo četiri. Zatvoram glasovanje.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 Provjerit ćemo. Amandman 10. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Izvorni tekst, pojedinačno glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, izvorni tekst, e, pojedinačno glasovanje, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 13D je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. pojedinačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 15. pojedinačno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio poimenično. Izvolite, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. E, uvodna izjava 3. Tko je za, protiv, suzdržani? Uvodna izjava šest Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 19. Izvornog testa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo za e, rezoluciju cijelosti. Poimenično glasovanje. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje usvojeno. Gospođo Piri, tražili ste riječ. Izvolite. Poštovani kolege, hvala vam što ste postali jasan zlak vijeću pozivajući na projekte pregovora s Turskom, a istovremeno pokazujući solidarnost sa turskim demokratima. Ovo je naše konačno izvješće u posljednjih pet godina i zato zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni na tome što su ujedinili ovaj parlament oko vrlo jasnog stava. Hvala vam. Prelazimo na izvješće Van den Kendeler, Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, godišnji pregled rasta za 2019. osamnaest amandman, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. zatvaram glasovanje. Odbija se 19. poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 20. Poimenično otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 21. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 22 poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se poimenično glasovanje 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Poimenično glasujemo za amandman 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Poimenično glasujemo o 25. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Amandman 26. Poimenično glasovanje. Otvoreno glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbije se. Amandman 1. Ko je za? Protiv? Suzdržani? odbije se. Poimenično glasujemo za amandman 2. Dobro, provjerit ćemo amandman 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Amandman 2. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 9, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 11, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 12. Poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 4. Poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se a poimeničnom glasovanjem o amandmanu 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Amandman 6. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 7. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. zatvoren glasovanje. Odbije se amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 13. Amandman 13. Pojmenično glasovanje. zatvoren glasovanje. Odbije se. Amandman 3. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Poimenično glasujemo o amandmanu 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Poimenično glasujemo o amandman 15. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 16 poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 17 poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 10. Poimenično glasovanje. otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sada pojmenično glasujemo o rezoluciji u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na posljednje izvješće, izvješće Harkin, Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, aspekti zapošljavanja i socijalne politike u, dvije, godišnjem pregledu rasta za 2019. Amandman 2. Ko je za? Protiv?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 Glasovanje je zatvoreno. Odbija se amandman 6 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvoreno glasovanje. Odbija se. Izvorni tekst, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno prvi, drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali možemo provjeriti drugi dio izvornog teksta. Otvoram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Pojedinično glasujemo amandman 7. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvorni tekst, stavak 26, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Nisam sigurna, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Stavak 32. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nisam sigurna. Oprostite, moramo provjeriti. 32. stavak. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 3. Pojedinačno glasujemo. Prvi dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbije se drugi dio, isto tako poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Izvorni tekst. Dobro, prelazimo na glasovanje izvrnoj tekst. Dva dijela, prvi dio otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se drugi dio, isto tako poimenično, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se izvorni tekst 41. stavak tko je za protiv drugi dio tko je za protiv suzdržani nisam sigurna provjerit ćemo drugi dio otvoren glasovanje zatvaram glasovanje usvojeno treći dio tko je za protiv suzdržani, odbija se. Amandman četiri. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Izvorni tekst 45. stavka. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Uvodna izjava e, Prvi dio tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se treći dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje, treći dio. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava je amandman 5 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Pojedinačno Pojedinačno ćemo glasovati o rezoluciji cijelosti. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Time smo zaključili glasovanje za današnje popodne.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 Ako trebate nastaviti razgovor, molim vas da razgovarate izvan vijećnice jer sada nastavljamo sa zasjedanjem. Seuraavaksi esityslistalla on ähm, De Langen ja Guattierin mietintö. Dakle, sada raspravljamo o izvješću De Lange i Gualtieri o minimalnim pokrićima gubitka za ne prihodujuće izloženosti. Kao prvo dajem riječ izvjestiteljima. Prvo ćemo čuti kolegicu Delange. Imate četiri minute, izvolite. dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga mijn, eh, ik ga mijn best doen in, eh, in de drukte die er nog is in deze zaal. Ehm, ik... Hvala lijepa. E, mislim da me možda neće svi čuti, zato jer je ovdje vrlo bučno. E, gospođo predsjednice, dame i gospodo, predsjedateljica poziva kolege da iziđu i da nastave svoje razgovore vani. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao što sam rekla, drago mi je što smo uspjeli postići sporazum u vrlo teškom predmetu. Riječ je o važnom pitanju jer se ovdje govori o stabilnosti financijskog sektora i banaka. Ovo je sektor koji je još uvijek nestabilan. I banke još uvijek imaju 820 milijardi eura u bilancama. I to je doista nezamisliv iznos, a dovoljno je da bi prouzročilo probleme u financijskom sektoru. Banke imaju manje prostora i mogućnosti za financiranje realnog gospodarstva. Zapravo su ta sredstva nedostupna. 820 milijardi a nedostaje nam kredita poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzećima, domaćinstvima. Ti su se krediti dodjeljivali kada su okolnosti bile drugčije i kada su postojali poticaji. Govorimo o životima ljudi, o njihovim poduzećima, radnim mjestima i zato tome treba pristupiti vrlo ambiciozno, ali i vrlo odgovorno. No što se može učiniti? Europska središnja banka se morala obratiti pojedinačnim bankama i morala ih upitati kako će riješiti probleme loših kredita. Sada e, od samih banaka se traži da e, razrade jedan plan zaštite koji će ublažiti probleme. Govorimo o tri godine za nepokrivene kredite i devet godina za pokrivene kredite što uključuje naravno i e, hipoteke na domove ljudi. A naravno Europska središnja banka će i dalje postojati i ona može nametnuti također i druge obveze bankama kako bi se cijeli proces ubrzao. To će biti bolan proces, no mi vjerujemo da je bolje pretrpjeti sada neku bol nego je prebaciti na sljedeće naraštaje. Šteta je što se to odnosi samo na nove zajmove, odnosno na budućnost u trenutku kada su banke nakupile ogromne dugove iz prošlosti. Ono što je najvažnije da je da postoji direktiva koja se odnosi na te nasljeđene kredite i tu možemo djelovati i to i činimo. Radimo na tome u suradnji sa e, izvjestiteljem, sa suizvjestiteljima i nadam se da ćemo imati nešto spremno prije izbora. Dakle, ovo je jedinstven predmet, vrlo zahtjevan, no možemo se ponositi njime jer mislim da je Europska unija održala obećanje. Hvala gospodinu Kvalitijeriju i ostalim e, izvjestiteljima u sjeni na suradnji i zahvaljujem e, i predsjedništvima vijeća, austrijskom predsjedništvu i rumunjskom predsjedništvu. Možda je ovo na izgled tehnički predmet, ali on je doista bitan. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Gualtieri ima riječ. Gospođo predsjedateljice, problem e, loših zajmova je bio temom niza rasprava i on je prepoznat kao jedan od problema koje treba riješiti kako bismo smanjili rizik u europskom bankovnom sustavu sada reći da je glavni uzrok broja loših zajmova bila gospodarska priza koja je zahvatila mnoge zemlje članice nakon financijske krize čemu se pridodalo i negativne posljedice mjera štednje u nekim zemljama članicama stoji, ali isto je tako istina da je u nekim zemljama došlo do netransparentnih kredita, do lošeg upravljanja i e, zlouporaba. Mjere su već poduzete i na nacionalnoj i na europskoj razini i to dovodi do značajnog smanjenja broja loših zajmova. Ovo je tekst e, koji smo izradili i tu zahvaljujem kolegici Delange na suradnji koju nam je iskazala i što nam je omogućilo da u rekordnom vremenu zaključimo rad na ovako osjetljivom predmetu. Dakle, to izvješće ima dva cilja. Ojačati mjere za spriječavanje nakupljanja loših zajmova i to učiniti izbjegavajući negativne poticaje sa stajališta kapaciteta za podržavanje gospodarstva ili sa stajališta dužnika. Jer možda oni bi osjetili negativne posljedice pretjeranog inzistiranja na smanjenju e, loših kredita. Što smo dogovorili sa e, vijećem? Dakle, ovaj bonitetni backstop primjenjujemo samo na nove zajmove, što se odnosi dakle, na e, nove kredite u skladu sa zahtjevima vijeća koje je to tražilo i to je jedino logično jer je potrebno odgovarajuće vrijeme kako bi se prilagodili novim odredbama, a također i sa računovodstvenog i bonitetnog stajališta. Drugo, u tekstu iznosimo jedan pravedan i uravnotežen pristup razinama pričuva e, banke u skladu sa e, prijedlogom komisije provisioning za osigurane ili neosigurane kredite nas uopće nakon dvije ili tri godine, što će spriječiti da se e, situacija negativno odrazi na kapital akumuliran nakon recesije e, na e, realno gospodarstvo. Također, uklonili smo i potencijalno negativne poticaje koji su bili sadržani u prijedlogu komisije koji bi bili ubrzali stečaj poduzeća koja bi bila privremeno eh, nesposobna otplaćivati eh, kredite, ali u biti likvidna poduzeća i to bi imalo negativne posljedice ne samo na mala i srednja poduzeća, nego na gospodarski rast i na stopu zaposlenosti. Na kraju, Želim spomenuti još jedan element eh, koji smo uveli ovim izvješćem, odnosno povoljni bonitetni tretman za loše kredite koji se na sekundarnom tržištu otkupljuje od strane drugih kreditnih ustanova kako bi izbjegli neopravdano kažnjavanje specijaliziranih operatera, a ujedno osigurali veću zaštitu potrošačima, malim i srednjim poduzećima i svim ostalim dužnicima, budući da te institucije podležu strogim nadzorima i e, uredbama. Dakle, riječ je o e, uravnoteženom tekstu koji nam omogućuje značajan korak napred u smanjenju rizika u bankovnom sektoru i ujedno izbjegavanje negativnih posljedica po potrošače i realnu ekonomiju i zbog toga vas pozivamo da podržite ovaj prijedlog teksta. Hvala. Hvala gospodinu Gualtieriju. A sada dajem riječ potpredsjedniku Europske komisije kolegi Dombrovskiju. Gospođo predsjedateljice, poštovani su izvjestitelji, gospođo Delange, gospodine Gualtieri, uvaženi zastupnici, želim vam čestitati na početku na tome što ste počeli raditi na ovom predmetu u srpnju prošle godine sa velikom posvećenošću što je omogućilo postizanje političkog sporazuma o tekstu o kojem ćemo glasovati sutra. U posljednjih nekoliko godina radimo intenzivno na smanjenju rizika i na jačanju otpornosti bankovnog sustava i sa bonitetnim zaštitnim mehanizmom smanjujemo rizike kojemu su još banke ne, još uvijek izložene, a to su neprihodujuće izloženosti. Dakle, one su opteretile bilance nakon financijske krize, što je također dovelo do pada gospodarstva. Imamo također Dakle, velike razine ako e, računa koji ako se ne otplaćuju umanjuju sposobnost banaka da podržavaju realnu ekonomiju. Također smo ostvarili i e, napredak u smanjenju loših kredita, ali on e, je još uvijek visoka, na visokoj razini ako to usporedimo sa prethodnim godinama, onima koje su prethodile krizi. Dakle, ne možemo spavati na ovorikama. Sprječavanje daljnjeg nakupljanja loših kredita je ključno kako bi se očuvala financijska stabilnost i poduprlo davanje kredita u cilju podržavanja e, tržišta rada. Dakle, bonitetni zaštitni mehanizam e, će onemogućiti daljnje nakupljanje loših kredita u bilancama banaka bez dovoljne pokrivenosti i to će se učiniti e, uvođenjem minimalne razine pokrivenosti za buduće zajmove ako oni postaju neprihodujući. To će također dopuniti postojeće nadzorne instrumente, ali će se primjenjivati od slučaja do slučaja ovisno o stvarnim okolnostima u kojima se banke nađu. Dakle, bonitetni zaštitni mehanizam je bitan dio naših napora eh, ka smanjenju rizika i dovršenju bankovne unije. No, naš rad na rješavanju problema nenaplativih kredita je popraćen i drugim paketom mjera kojima se nastoji poboljšati okolnosti u kojima banke mogu riješiti taj problem. Dakle, imamo učinkovite mehanizme provedbe i kompetitivno i transparentno sekundarno tržište. Dakle, pozivam vas da se dogovorite o direktivi o nenaplativim kreditima kako bi se unaprijedilo sekundarno tržište za nenaplative kredite kredite. hvala vam lijepa. Hvala gospodine povjereniče. A sada klubovi imaju riječ. Kao prvo ćemo čuti gospodina Gerolda u ime EPP-a na dvije minute. Izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala gospođo predsjedateljice. zamolili su me da se priključim ovoj raspravi o e, mjerama odnosno krizama, o krizi u državama članicama kriza je nanjela težak udarac jedinstvu u Europi. U tom kontekstu je financijski sustav pretrpio brojne štete i to na uštrb naših građana. E, financijske institucije su se u tom kontekstu pogoršale a e, na njima počiva dobro funkcioniranje našeg financijskog sustava kako bismo u potpunosti mogli iskoristiti potencijal naših poduzeća. Važno je naglasiti da e, ovo ne utječe samo na banke nego i na pojedince i zato je ova izloženost e, koja ne donosi e, profit e, nešto što je štetno za sve dionike. Želim čestitati izvjestitelju koji je našao uravnoteženi odgovor na ove brojne izazove i probleme. Ali dio E, ali, ali naravno moramo i e, progutati e, gorku pilulu jer moramo na održivi način upravljati financijskim sustavom. Trebamo postići održivi rast. Takozvana politika štednje nije posljedica zločestih režima, nego posljedica neodgovornih trošenja e, koje su provodile neodgovorne vlade dugi niz godina. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem vam gospodine Gerolda. Sada ćemo u ime SND-a čuti gospođu Gil. Izvolite, imate dvije minute. Uh, Hvala. Čestitam eh, izvjestiteljima Robertu Gualtieriju i Esther de Lange Nenaplativi krediti, kao što smo čuli, su nasjećaje od posljednje financijske krize i još desetljeće kasnije Europska unija nije uspjela dovoljno smanjiti razinu tih kredita, tako da su potrebne još uvijek mjere kako bismo spriječili još i gore situacije u budućnosti. Oko od 2015. godine ti zajmovi su spali sa, na 400 milijardi sa 1000 e, milijardi, dakle predstoje nam još veliki izazovi za banke u europodručju. Jedini način e, jest da banke očiste bilance e, u povoljnom ekonomskom ozračju. Pozdravljam ovaj poboljšan tekst iz trijaloga jer on osigurava odgovarajuće mjere za MPL-ove u bilancama banaka što znači i postupno posebne e, mjere koje će, e, koje će smanjiti nenaplative kredite i učinak na realnu ekonomiju. Nedavni, nedavno usvojeni bankovni paket je smanjio značajno rizike u sektoru bankarstva i e, približe Europsku uniju bankovnoj uniji, no još uvijek su potrebne tri glavne reforme kako bi europski bankovni sektor bio još otporniji. U prvom redu trebamo učiniti odlučići korak ka e, europskom e, sustavu depozita kako bismo na odgovarajući način raspodijelili e, zaštitu na e, sve europske servise. Dakle, to je kritično, a desnica u ovom domu to i dalje blokira iz ideoloških razloga i nadam se da će sljedeći parlament se time pozabaviti. Drugo, održive financije trebaju biti pravilo, a ne izuzeće, a banke su ipak i još uvijek glavni izvor financiranja europskog gospodarstva i zbog toga snose veliku odgovornost. Nedavni koraci koje smo poduzeli kada je riječ o održivom paketu financija su pozitivni, ali pitam se kako će komisija se pobrinuti da banke preuzmu tu odgovornost i na kraju s obzirom na učinak na gospodarstvo i na porezne obveznike posljednje financijske krize ne možemo imati više banaka koje su prevelike da propadnu.